Evo imamo tu četiri, pet kolega koji su ostali do kraja. Zahvaljujem svim službenicama koji su ovdje u dvorani. Zahvaljujem uzmanim prevoditeljima koji se nalazi iza staklenih